Povrh toga, mi kao komisija za svaku mjeru e, moramo biti u stanju podnijeti izvješće i položiti račune ovom visokom domu. U ovoj fazi pred nama je ovo izvješće a predstoje konzultacije e, između vijeća i parlamenta i tu se trebamo baviti sljedećim temama koje su povezane sa e, nedostacima u pogledu vladavine prava i e, zaštitom interesa. Trebamo razgraničiti ovaj instrument e, i druge instrumente kao što je članak sedmi. Tu mora postojati jasna granica. Ne smije postojati neko sivo nedefinirano područje U tu svrhu koristimo usluge e, pravne službe vijeća kako bi sve bilo potpuno jasno definirano, kako bi se točno znalo koji se instrument e, koristi u kojem slučaju. U vijeću neke države članice e, zahtijevaju konkretan popis potencijalnih nedostataka. E, dakle traže da se izradi iscrpan popis. Na taj način e, bi se osigurala pravna sigurnost. E, međutim, taj popis bi trebao ostati otvoren kako bi se omogućilo korištenje mehanizma i u slučajevima koji nisu predviđeni, a onda Europska unija može odgovarajuće reagirati na svaku situaciju koja se pojavi na ovom području. Postoji određeni okvirni rok e, za komisiju nakon e, što se očituje dotična država članica. Mora postojati e, rok za to očitovanje, ali tu, po mom mišljenju, je iznimno važno biti temeljit, a ne brz. Iznimno je važno da komisija temeljito preispita situaciju i zato taj rok ne smije biti prekratak i treba početi E, teći e, tek nakon što je država članica imala priliku iznijeti svoje stajalište i onda počinje teći rok za uklanjanje nedostataka. Osim toga, države članice žele da se mm, konkretno definiraju izvori informacija. Izvori informacija koje eh, koristi komisija mogu se u suradnji s parlamentom eh, točno eh, definirati. Tu postoji i pitanje zaštite korisnika i to je tema kojom se trebamo pozabaviti. Mehanizam vladavine prava o kojem je danas riječ u dobrim je rukama Europskog parlamenta. To je važan element u e, planovima za sljedeći višegodišnji financijski okvir. Jer na taj način osiguravamo ekonomičnost i urednost izvršenja proračuna, zaštitu sredstava poreznih obveznika. Ovime popunjavamo jednu prazninu u europskom pravu i želimo je popuniti na najbolji mogući način te donijeti odluku nakon savjetovanja ove godine kako bismo ove ovaj instrumente mogli e, koristiti u budućem proračunu, odnosno višegodišnjem financijskom okviru. Zahvaljujem najljepša na vašem angažmanu i stručnim doprinosima. Sada u ime odbora za reži, gospođa Mihajlova, imate minutu, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče, povjereniče. Odbor za regionalni razvoj u svojem mišljenju u ovome izvješću ističe da demokracija i vladavina prava, temeljna prava su od ključne važnosti za povjerenje u Europsku uniju. U svakoj odluci o provedbi mjera kad je riječ o općim nedostacima u pogledu vladavine prava trebaju postojati jasna jamstva na temelju procjene učinka kako bi se osiguralo da krajnji korisnici europskih sredstava ne osjete nepovoljne učinke i posljedice. E, e, razina sankcija treba biti razmjerna i temeljiti se na ravnopravnosti država članica uzimajući u obzir socijalne i e, ekonomske okolnosti u državi članica. Što se tiče Europskog e, strukturnog investicijskog fonda e, i gdje komisija izvršava proračun u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava, mjere u u uredbi o općim odredbama se također može primjenjivati kako bi se pojačali e, mehanizmi zaštite krajnjih korisnika. Komisija treba svakako pratiti vladavinu prava u državama članicama ni osigurati da institucije samih država članica izvršavaju preuzete obveze u pogledu plaćanja. Hvala. U ime odbora za ustavna pitanja, gospodin Šulc, minutu, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani gospodine povjereniče, uvažene kolegice i kolege. U ime Odbora za ustavna pitanja istaknuo bih da je iznimno važno e, štititi proračune Europske unije od općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama. Da, postoji poveznica između proračuna i izvršenja e, plana u skladu sa načelima ekonomičnog izvršenja proračuna. Neovisnost i nepristranost pravosuđa apsolutno su nužni kako bismo osigurali poštivanje načela pravne države i upravo zato je naš odbor predložio nadležnim odborima e, da e, zajamči dužnost država članica da surađuju u ovom smjeru neovisno o konkretnoj provedbi, a u interesu financijske solidarnosti među državama članicama. Naše želje da komisija osigura da se e, čuvaju i neograničeno štite zakoniti interesi krajnjih korisnika programa ili fondova E, stoga e, želimo osigurati dužnost komisije da preispita učinak predloženih mjera na nacionalni proračun. Osim toga, uloga Europskog parlamenta e, treba biti na istoj razini. Ne smije se sastojati samo od prava na informiranje. Parlament se mora uključiti u vrednovanje postupka, a postupak mora biti transparentan i srazmjeran. Hvala lijepa. Prelazimo na govornike u, ime klubova zastupnika, u ime Pučana. Gospođa Gresle, minutu i pol imate. Izvolite. Hvala lijepa. E, poštovane kolegice i kolege, e, ovdje imamo osam e, kratkih članaka, međutim položemo velike nade u te članke jer je riječ o mehanizmu koji je iznimno važan. Zahvaljujem kolegama na izvješću. Ovdje postoje velike nedostaci e, kada dođe e, do e, nenamjenskog korištenja sredstava jer postoje države članice u kojima je rasprostranjena korupcija jer postoje i predstavnici državnih institucija koji koriste svoje položaje kako bi sami stvorili koriste za sebe, svoje obitelje, svoje prijatelje. E, takve probleme ne možemo riješiti odredbom iz članka sedmog e, jer ovdje je riječ o pojedincima koji su korumpirani i Upravo zato e, e, se večeras ispunjava e, dugogodišnja želja našeg odbora jer se postavlja pitanje što se događa sa slučajevima kada dolazi do prijevara i nenamjenskog trošenja. Nećemo ovime riješiti sve probleme, ali smo uvjereni da ćemo E, neke probleme riješiti. E, porezne prijevare e, nisu ovime obuhvaćene i naravno nećemo sve probleme riješiti, ali je ovo velik korak prema naprijed. Hvala lijepe. U ime socijalista, gospođa Ajala Sender, minutu i pol imate, izvolite. Hvala vam lijepa, predsjedniče. Želim zahvaliti gospođi Gadija Zabal i gospodinu Sarvama iz odbora za proračunski nadzor na velikom trudu. ja bih radije da imamo izravne, neposredne sankcije u vijeću umjesto da ovo ide preko e, komisije i vijeća i parlamenta te da se dobro ime fondova na ovaj način kalja. Gospođa Gardija Zabal, gospodin ma međutim uspjeli su e, sastaviti jedan čvrsti tekst kojim će se zaštititi fondovi. Ako nema neovisnih sudaca, doista je teško očekivati zaštitu financijskih interesa Europske unije to će svakako utjecati na građane i e, krajnje korisnike, no e, predviđena su u ovome prijedlogu rješenja da se to spriječi, tako da smo e, uzeli u obzir tu važnu teškoću, dakle da se primjene sankcije protiv vlade, ali da to ne ide na uštrb građana i krajnjih korisnika. Mislim da je svakako važno osigurati sudjelovanje parlamenta. Mi imamo odgovornost u pogledu ljudskih prava i svih izvješća o poštivanju ili nepoštivanju ljudskih prava i nadam se da ćemo nastaviti to pozorno pratiti. Mislim da je tekst dobar, težak je i kompleksan, no ako uspijemo ovo objasniti na primjereni način i provoditi na ispravan način, ostvarit ćemo ono što želimo, a to je Europa koja štiti, kao što je rekao e, predsjednik Macron, a trebamo je doista zaštititi od onih koji je podrivaju. Ovaj će svakako tekst tome doprinijeti. Hvala lijepa. U ime europskih konzervativaca i reformista gospodin Čarnjecki. Hvala lijepa. Poštovane kolegice i kolege, E, slažem se e, sa kolegama i sa gospođom Ayala Sander. Moramo štititi Europu od onih koji je žele uništiti. E, tko su ti koji žele uništiti Europu? To su oni koji šire euroskepticizam u Europi ili oni E, koji e, poduzimaju mjere na štetu građana, pa onda građani izlaze na ulice. Gospodin Servama ima pravo. Govorio je o otvaranju Pandorine kutije. Međutim, Pandorinu kutiju ne bismo trebali otvarati sa ovakvim propisima koji bi se mogli pogrešno tumačiti. E, zemlja povjerenika Oettingera ima E, naravno pravo birati predsjednika Ustavnog suda u Karlsruheu Mi se ne želimo uplitati u unutarnje poslove e, Savezne republike Njemačke, međutim situacija treba vrijediti i obrnuto. Ukoliko se napadnu e, neke države, kao što je to slučaj kod napada na Mađarsku, sami su demokratski izabrale svoju vladu. Zahvaljujem. Hvala. sada u ime kluba ALDE, gospođo Jatena Maki. Izvolite. Hvala lijepa. E, načelo vladavine prava e, osnovno je načelo. Ukoliko se ne poštuje vladavina prava, time se ugrožava suradnja među državama članicama i e, sam e, život e, građana. Svaka država kako bi postala članica Europske unije mora ispuniti određene kriterije i tu postoji određena zajednička odgovornost. Međutim, moram reći da smatram da ovaj prijedlog neće riješiti sve probleme. Očekivanja su visoka ali ovdje e, se radi o zaštiti e, financijskih interesa Europske unije i osiguranju namjenskog trošenja sredstava, a to znači da mora postojati određena poveznica e, između tih sredstava i ovih općih nedostataka. Dakle, to moraju biti sredstva Europske unije. Ovaj instrument neće riješiti opće probleme koji se odnose na vladavinu prava. E, Biće teško, po mom mišljenju, primjenjivati ovaj mehanizam u praksi. Mi smo ovdje predložili određena poboljšanja, međutim, e, po mom mišljenju, e, bit će jako teško osigurati zaštitu krajnjih korisnika. Moj klub podržava ovaj prijedlog, međutim, pravno gledano, ova uredba je vrlo komplicirana i birokratizirana. E, Biće zanimljivo vidjeti kako će to funkcionirati u praksi. Gospođa Nirjada u ime GUE. Hvala. Nakon što sam pročitala dokument moram reći da osjećam određene bojazni. Teško ga je razumjeti. Naime, pa iako govorimo o vladavini prava, ono što se zapravo ovdje radi jest da gradimo jedan politički instrument. Teško je dakle primjenjivati pravila na, e, u jednome smjeru. Mislim pri tome na posljedice koje će se osjetiti u različitim državama članicama. Mislim da će tu biti negativnih, odnosno povoljnih posljedica po bogate države i stvaramo situaciju zapravo gdje određene države članice neće biti odgovorne za novac koji se ulijeva u e, njih. I komisija doista ne bi trebala imati takvu moć, moć da donosi odluke povezane sa vladavinom prava u pojedinim državama. Komisija je zadovoljna i rado ustukne pred događajima kao što su oni u Kataloniji primjerice, gdje je narod htio e, samo svoj glas tu komisija je mirno, pasivno ostala promatrati stvari i nije učinila ništa u korist tih ljudi koji samo žele glasovati. A ovdje imamo proceduru za koju nisam sigurna da će ostvariti ravnopravnost e, svih. Govori se o komercijalnim pitanjima. E, tu će svakako biti prednosti za one koji će se svrstati uz komisiju. Stoga smatramo da je potrebno još pojasniti ovaj tekst i e, biti osobito e, pažljiv kad je riječ o različitim ovlastima na teritoriju država članica. Vidimo da u nekim državama članicama doista možda neće biti odgovarajuće zaštite. Nisam sigurna da je ovo dobar put. Europski revizorski sud već radi u Europskoj uniji i ne bismo se trebali baviti time što se događa na političkoj razini. Stoga molim komisiju da još jednom razmotri ovaj prijedlog i da smanji dakle, neke od tih svojih ovlasti koje si je velikodušno dala. Hvala. A sada u ime EFDD-a gospodin Arnot ima dvije minute. Hvala lijepa predsjedniče. Mislim da se ovdje postavlja veliko pitanje, a to je koje su to okolnosti kojima će se primjenjivati ovaj instrument, osobito ako govorimo o zloupotrebi financijskih sredstava, novca, poreznih obveznika, onda je to definitivno jedna stvar i ne znam nikoga koji je snažniji i odlučniji od mene da se spriječe prijevare u tom pogledu. No ako govorimo o situacijama gdje u, u unija smatra da je neka država članica postupila na način koji joj se ne sviđa, da može donositi politizirane odluke protiv te države članice, to je onda potpuno druga stvar. A čini mi se da je gospodin Čenjecki tu s pravom to i konstatirao. Dakle, procedura koju komisija predviđa i e, činjenica da e, vijeće e, reagira umjesto da se dakle da se donose odluke obrnutom većinom čini mi se da je to pogrešno, da smo tu okrenuli stvari naglavce. Mislim da trebaju prvo postojati dokazi da je učinjeno nešto što je pogrešno, da se krše e, ugovori, a ne da se dokazuje suprotno. U praksi to će dovesti do situacija gdje u stvari ćete imati neizabranu komisiju koja zapravo sudi vladama, izabranim vladama. Pa se pitam je li, e, može li se donositi odluka o tome sankcionirati ili ne, prepustiti nahođenju e, e, komisije. Pitam se može li ta procedura e, se može primijeniti na Poljsku, Mađarsku, Španjolsku i nećemo li onda doći u situaciju da se sve može ispolitizirati. Dakle, gospodine predsjedniče, ako Europska unija želi dokazati svoju predanost vladavine prava, tada u svakom slučaju zaboga treba oponašati najbolje prakse onih koji slijede vladavinu prava i to mi se čini da nedostaje u ovome prijedlogu. Hvala. Zahvaljujem. A sada u ime Europe nacija sloboda gospodin Žoltek ima minutu i pol. Izvolite. To ostateczny krok do przejęcia całkowitej władzy nad państwami Unii. E, Projekt Europske komisije ide u smjeru preuzimanja apsolutne moći nad državama članicama. Od danas e, službenici Europske komisije mogu ukinuti financiranje u e, nepopularnim zemljama za slučaj da netko ne voli dovoljno migrante ili homoseksualce ili neke druge Poljska e, je jedna od e, takvih država. E, mi smo zato osnovali stranku Pol Exit kako bismo napustili ovu omraženu konstrukciju. E, Šuman je želio e, ujedinjenu Europu sa slobodom kretanja i to je bilo to. Međutim, ako Europska unija treba postati okupator e, i pljačkati naše zemlje, onda trebamo napustiti takvu konstrukciju i stoga pozivam građane Europe da osnuju slične stranke kako bismo E, zajednički uništili ovu konstrukciju ili osnovali novu, bolju. Hvala lijepa. Zastupnica Montel, neovisna. Dragi kolega, treći članak e, deklaracije o ljudskim pravima iz 1789. Ja sam nac, čelo suverenosti počiva u naciji. Nijedno tijelo niti osoba ne može imati autoritet e, drugim putem. Europska komisija nije tijelo čije, čiji autoritet potječe iz bilo koje nacije. Dakle, dajući povjereniku moć sankcioniranja država članica koje ne bi poštovale navodne vrijednosti Europske unije, vaš tekst u stvarnosti krši to temeljno pravo naroda da suvereno odlučuju o politici koju žele da se promijeni primjenjuje kod njih. Temeljem e, jurisprudencije Orban e, državi se može oduzeti sredstva iz temeljnih prava kao što su frimolne odluke e, zatvaranja stranog sveučilišta ili otvaranja vlastitih granica cijeloj bjediti svijeta. Znamo da je načelo ograničene suverenosti iz Brežnjevljevske doktrine, a sada Europska unija pod eh, krinkom demokracije i vladavine prava preuzima tu istu eh, politiku. Nadam se da ćete imati istu sudbinu. Neka živi narod, nacionalna suverenost i neka živi demokracija. Hvala lijepa. Gospodin Marinescu ima minutu i pol. Colegi, eh, consider că avem nevoie de acest regulament budžetu Europe. Najpša hvala kolege. Europski proračun mora biti učinkovit i sva pravila treba poštovati. Ukoliko neka država članica ne poštuje jednu jedinu od vrijednosti Europske unije, vladavina prava, kao što je vladavina prava, onda se treba moći intervenirati i zaštititi financijska sredstva Europske unije. Dakle, prijedlog izvjestitelja E, razjašnjuje neke nesnoće iz prijedloga komisije, no mislim da neke druge dijelove teksta vrijedi poboljšati. Nismo imali jasno objašnjenje u kojim slučajevima deficijencije vladavne prava utječe na zaštitu proračuna Europske unije. Proporcionalnost mjera i sankcija nije etablirana i ne daju se dovoljna jamstva da korisnici projekata da će oni dobiti sredstva u slučaju prekida isplata dotičnoj državi. Uvjetovanje ide sa postupkom iz članka 7. uvora. Eh, ugovora. Nadam se da će pregovori s vijećem uspjeti razriješiti zadnje nejasnoće kako bismo na kraju dobili uredbu koja će biti od eh, obostrane koristi, odnosno od koristi za sve građane. Hvala lijepa. Gospođa Toma, dvije minute. Hvala predsjedniče, hvala povjereniče, dragi kolege. Demokracija je suviše dragocjen, dragulj i previše fragilan i ozbiljan kako bila samo rukama vladajućih. Nema demokracije bez vladavine prava, kao što to stoji u preambuli e, pre, povelje o ljudskim pravima, citiram, na unija, e, unija počiva na vladavnim prava, dakle, no ipak i Evropska unija to mora zajamčiti. No zadnjih godina Vjerovali smo da su takva vremena iza nas, ali opasne e, i ozbiljne opasnost protiv slobode tiska, pravosuđa i ljudskih prava sve su jače. I nažalost, na, svim, na svakoj strani Europske unije sve su veće te opasnosti i rekla bih čak što više, ni jedna zemlja nije zaštićena od takve opasnosti. Dakle, postaje žurno da si Europska unija stavi na raspolaganju učinkovit instrument da stane u kraj e, tim problemima. Zahvaljujem komisiji na njenoj inicijativi, ali osobito zahvaljujem kolegama Gardi Zabal Sarvami koji su učinili odličan posao kako bi e, dodali na kvaliteti ovom radu i zaštili vrijednosti članka drugog temeljnih ugovora i kako bi se e, prevašlo, prevazišlo nedostatke pravosuđa. No, s obzirom da se mora naći tem, pravni temelj, ovaj mehanizam mora biti spojen s, me, proračunom Europske unije. A tu ćemo biti napose obazrivi glede korištenja ovog mehanizma iz dva razloga. Kao prvo moramo biti oprezni kako bismo bili sigurni da se tu radi na sankcioniranju vlada, a ne korisnika građana građana korisnika europskih fondova jer bilo doista krajnje apsurdno da studenti istraživački laboratoriji sveučilišta poljoprivrednici ili regije ostanu bez sredstava zbog grešaka koje čine njihove vlade. To bi bilo na svoj način dupla kazna. Bićemo također i oprezni obazrivi da spriječimo da taj instrument zaštite vladavine prava ne postane instrument eh, za proračunsko upravljanje ili kako da kažemo za upravljanje nedostatnim financijskim sredstvima s obzirom na slabi proračun koji imamo na raspolaganju. Nadam se da komisija neće biti e, u iskušenju da za tim posegne. Hvala. Hvala lijepa. Zastupnik Kužmijok, jedna minuta. Hvala lijepa. E, poštovani gospodine predsjedniče, e, poštovani gospodine povjereniče. Želio bih istaknuti da iako e, izvjestitelji trebaju definirati kriterije u pogledu općih e, nedostataka u pogledu vladavine prava, e, ipak ostaje dosta veliko područje koje je dosta proizvoljno, a to potvrđuje i sudska praksa Europskog revizorskog suda. Ovdje bih e, želio istaknuti da i postojeći propisi omogućuju blokadu sredstava ukoliko se ne poštuje financijska disciplina. Postoji primjer ovdje Francuske. E, sa 3% e, E, deficita e, i ta je granica prekoračena, a Francuska nije sankcionirana. Ovi instrumenti e, po našem mišljenju nisu odgovorni i zato ćemo glasovati protiv. Zahvaljujem. Sada je na redu zastupnik Ali. Hvala lijepa. Poštovani gospodine povjereniče, kako bismo štitili proračun Unije u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru, treba nam nova uredba e, čiji cilj nije sankcioniranje, nego kvalitetno financijsko upravljanje e, jer postoje odgovarajuće odredbe e, u ugovoru i financijskoj uredbi. Iznimno je važno načelo zdravog e, i solidnog financijskog upravljanja za zaštitu interesa Europske unije. E, komisija bi trebala uspostaviti neovisno tijelo koje će godišnje preispitivati situaciju u pogledu vladavine prava u svim državama članicama. Komisija bi pri svojim odlukama trebala uzeti u obzir e, mišljenje tog odbora. Pritom treba voditi računa o korisnicima. komisije. osim toga treba osigurati da iznosi e, koje e, država treba isplatiti budu plaćeni korisnicima. Iznimno je važno da parlament e, ima isti položaj kao i vijeće u ovom postupku u kojem se donose ili ukidaju pojedine mjere. Komisija podnosi prijedlog vijeću i parlamentu kako bi se proveo proračunski nadzor u pogledu određenog iznosa, a to će e, stupiti na snagu i provesti se jedino ako niti jedna institucija to ne odbaci. Najpša hvala gospodin Vjegas, imate minuti pol. Najpša hvala. Ono što se želi napraviti svojim prijedlogom je da se da doprinos e, raspodjeli sredstava europskih fondova temeljem postojanja vladavine prava. No, pitamo se o kakvoj vladavini prava i pravnoj državi govorimo i tko će to ocjenjivati? Da li će Europska unija kontrolirati institucionalno funkcioniranje države članica? Da li Europska unija koja je odbila rezultat referenduma u Irskoj, Nizozemskoj, Francuskoj, ta Europska unija koja ne usvaja i ne pristaje na rezultat referenduma u Ujedinjenoj Kraljevini koja se očitovala na demokratski način, ta Europska unija koja obećava dokapitalizaciju financijskog sustava sredstvim, e, sa javnim sredstvima, a onda račun iznosi narodu s mjerama štednje. Ta Europska unija koja dopušta da tisuće izbjeglica umiru u sredozemlju i koja kažnjava nevladne organizacije zbog pomoći tim istima, dakle, a ovaj popis nije istrpan, dakle tu se pokazuje koliki je, koliko je nelegitimna Unija da ocjenjuje pravnu državu, vladavnu prava. U biti svaki narod ima pravo birati svoju budućnost i model razvoja i nije potrebno nužno da to bude model koji je opisala Europska unija. Dakle, mi doista žustro odbijamo i odbacujemo ovakav instrument. Zastupnik Elisan, Hvala predsjedavajući. Govoriti o zaštiti proračuna Europske unije u okviru nepoštivanja vladavine prava, to je tema, dakle. No, sukladno ovom naslovu, Ovdje se radi o tome da se bude u stanju sankcionirati države poput Mađarske i Poljske koje ne poštuju maksimalistički u koncepciju elita Unije i koje zahtijevaju poštivanje takozvanih univerzalnih vrijednosti od svih država članica. Moglo bi se također e, donijeti dodatne proračunske mjere kako bi se izbjeglo nanošenje bilo kakve štete Uniji. Solidarnost je obvezujuća, pa i e, na fiskalnom polju. Dakle, kada se govori o sankcijama, tu imamo ekspertnu skupinu koja će analizirati situaciju, a odluku donosi komisija. Dakle, tu se ne drži uopće uzima u obzir suverenost država članica. Države članice koje su u opasnosti su jasno Poljska i Mađarska. To su zemlje koje su nakon desetljeća diktature, komunističke diktature, e, se našle u jako specifičnoj situaciji. Dakle, nećemo glas protiv ovog izvješća. Hvala predsjedniče. E, Zasnik Šmit, sada ima riječ. Zasnica. Poštovani predstavniče komisije, uvažene kolegice i kolege. Pomalo me čudi smjer u kojem ide ova rasprava. S jedne strane, očita je činjenica da e, sredstva Europske unije nisu poklon, nego investicija. Ukoliko u nekoj državi ne funkcionira suzbijanje prijevara kod korištenja sredstava, onda se naravno mora nešto poduzeti. Primjer, 80% E, proračuna e, Europske unije e, osigurale su zemlje i zato treba osigurati borbu protiv prijevara. Zemlja kao što je Poljska dobila je 2016. 10,6 milijardi, Bugarska 7,6, Češka 4,6 milijardi E, I tu postoji veliki prostor za poboljšanje i korekcije. Ovim prijedlogom e, komisija e, konačno ima mogućnost određenih mjera, blokade sredstava, zamrzavanja ili povlačenja ukoliko postoje problemi. Osim toga, konačno ćemo stati na kraj ovoj tajnovitosti u svezi sa Olafom subvencije i sredstva Europske unije nisu poklon nego su investicije. Ukoliko primatelji ne promijene svoje ponašanje, to mora imati određene posljedice. Ako netko koristi sredstva iz europskog proračuna, mora poštovati europska pravila. Najpša hvala, gospođa Kjeng, imate jednu minutu. Hvala, predsjedavajuća. Kako možemo tražiti od Europljana da poštuju načela i vrijednosti uklesane u temeljne ugovore Europske unije kad prvi koji gaze te obveze su države članice, a onda naravno tu je i pitanje i vladavine prava. Dakle, treba jačati povjerenje Europljana u Uniju treba zajamčiti učinkovito poštivanje pravila i zato nepoštivanje vladavine prava u državama članicama koje imaju utjecaj na zdravo upravljanje unijom moraju biti sankcionirane kako bi se zajamčilo ne samo financijske interese unije među kojima su i prihodi unije, već i kako bi se zajamčilo i zaštilo savjest i vjero, povjerenje europljana u institucije. I meni nisu jasni amandmani koji za cilj imaju da se ukinu neke određene odredbe. Moramo ujediniti svoju snagu kako bismo zajamčili promociju i zaštitu prava, kako bismo zaštitili legitimnost europskog projekta, kako bismo imali Europu koja će zaštiti svoje građane. Hvala. Hvala. Sada gospođa Tomašić, imate jedan minut. Uniju na okupu drže zajednički interese i temeljne vrijednosti. I dok nikome ne treba posebno objašnjavati da čini stvari u svom interesu, činjenica je da temeljne vrijednosti često budu zapostavljene u ostvarivanju tog interesa. A interes ne smije biti nadređen vrijednostima nego usklađen sa njima. Logično je stoga da članice koje krše ugovore nepoštivanjem temeljnih vrijednosti ne bi trebale ostvarivati svoje interese korištenjem zajedničkih financijskih sredstava. no teorija i praksa ovdje se razilaze. Svjedočili smo dosad vrlo nategnutim interpretacijama temeljnih vrijednosti i pokušajima discipliniranja članica koje imaju ponešto drukčiju viziju unije od onih koji trenutno vode glavnu riječ. to je put u jednoumlje.

pomišlju da bi moglo zasjedati u petom mjesecu e, većina euroskeptika, Europska komisija nastoji svim silama pojačati svoje represivno djelovanje. Zadnja stvar koja mi je pala na pamet jeste dakle e, instrument koji im omogućuje da oduzmu financijska sredstva zemljama koje su optužene za nepoštivanje vladane prava. Dakle, u buduće uz vaše odobrenje komisija može oduzeti sredstva svim onim zemljama koja neće slijediti njene kaprice. Dakle, neprimanje migranata ili neke slične stvari mogu pokrenuti suspenziju financijskih sredstava europskih fondova, što je neprihvatljivo uvjetovanje. Neprihvatljivo zato što ti fondovi se pune iz nacionalnih doprinosa doprinosa, a i zato što te vlade, italijanska, poljska, mađarska, koje se toliko ne sviđaju u Europskoj komisiji, te vlade su izabrane od strane naroda za razgod komisije. Zato mi odbacujemo sve moguće e, vidove uvjetovanja u dodjeli sredstava iz europskih fondova. Hvala sljedeći govornik je gospodin Dojić, imate jedan i pol minut. Dragi kolege, Bilo da je da tu postoji određeni institucionalni fetišizam što me intrigira. Dakle, glavni cilj e, Europske unije i njenih institucija jest da se postaraju da vladavina prava postoji. Dragi kolege, Europska unija i države članice unije trebale bi se usredotočiti na jamčenje slobode europljanima i na to da se potrude što što više mogu da europska unija postane prosperitetna regija, da se zajamči mir, sloboda i prosperitet. I vladavna prava upravo te stvari omogućuje da se ostvare. Dakle, zakonodavstvo, institucije, pravila, svi su tu kako bi služili toj svrsi. Naravno, postoje određeni fenomeni, određene pojave koje predstavljaju određenu opasnost za vladavinu prava, no što god se dogodilo, Europska unija ne može usvojiti i usvajati odluke kojima će usvajati mjere koje idu protiv vladavine prava, a u ime zaštite te vladavine prava. A prijedlog, e, komisijin prijedlog je slab, dodatno ga je parlament razvodnio jednostavno se jasno ne govori koja pravila treba e, poštivati, koje su jasni mehanizmi ovog e, teksta. Dakle, ovaj tekst ide protiv vladavne prava i stoga ga ne možemo podržati i ne biste ga ni vi trebali podržati. Najljepša hvala, gospodin Kon, imate jedan minut. Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi povjereniče, dragi kolegice i kolege. Zašto danas ponovno razgovaramo o vladavini prava? Riječ je o temi e, koja jako zanima naše građane. E, često me ljudi pitaju zašto Europska unija ništa ne radi, zašto postoje države koje dobivaju subvencije, ali ne poštuju e, pravila niti vladavinu pravu. E, prava. Funkcioniranje vladavine prava iznimno je važno kako bi cijeli sustav e, dobro funkcionirao. Ako ne funkcionira, onda raste rizik e, od prijevare i zato je važno uspostaviti ovakav instrument. Međutim, korisnici, studenti, poljoprivrednici ne smiju trpiti štetu zbog pogrešnih postupaka svojih vlada, nego štetu trebaju E, snositi same vlade i oni koji su krivi za prijevaru jer onda ta sredstva nedostaju u drugim područjima, u obiteljima, u bolnicama. E, napredovati možemo jedino ako štitimo svoje demokratske vrijednosti i surađujemo, a ne da radimo jedni protiv drugih. Hvala gospodin Weidenholzer, imate jedan minut. Hvala lijepa zajednički proračun je okosnica Europske unije i počiva na načelu solidarnosti. To znači da e, uspješne i bogate države članice imaju posebno veliku odgovornost i stoga je logično da postoje e, posebni kriteriji za korištenje sredstava. Ukoliko netko ne poštuje pravila, ne može istodobno e, uzimati milijarde E, što znači da stvari dovodi do apsurda. Sve države članice trebaju poštivati vladavinu prava, načelo razmjernosti pravne sigurnosti i osigurati kontrolu nepristranih i neovisnih sudova. Ako neka država članica sustavno krši ova načela, mora postojati mogućnost intervencije i zato podržavamo ovaj novi mehanizam i zahvaljujemo komisiji na ovoj inicijativi. Posebno nam je važan i veći angažman i uključenost Europskog parlamenta što se tiče odobrenja parlamenta, jer je odobrenje eh, proračuna jedna od najvažnijih oblasti Europskog parlamenta. Hvala. Najpša hvala. Prelazimo na slobodno javljanje za riječ. Primio sam pet zahtjeva. Gospodin Šojdrova je prva, imate jedan minut, izvolite. Hvala. Dragi kolege, vidim da se neki govornici bore zloporabe ovog, ove predložene uredbe. No, neki predsjednici vlada zloporabljuju svoje ovlasti, svoje položaje. Dakle, takve opasnosti postoje ipak na europskoj razini, no mislim da načela Europske unije moraju biti zaštićena i na razini država, nacija, a i na europskoj razini. Dakle, ako dođe zloporabe, moramo raspolagati instrumentima kojima bismo popravili situaciju. Nekoliko puta smo glasali o članku sedmom, ja nikada nisam glasala za jer se tim postupkom stigmatizira neku vladu, odnosno državu. I vidimo isto tako da ovaj instrument nije dostatan kako bi se zaštitio proračun Europske unije i vladavina prava. Treba nam bolji obrambeni zaštitni mehanizam. Najljepša hvala. Hvala. Gospođa Žuana ima riječ jedan minut. Predsjedniče, povjereniče, dragi kolege, Pažljivo sam pročitala ovo izvješće koje me posjeća na Orvelovu knjigu. Europska unija svakodnevno postaje prava životinska farma, kao u Orvelovoj knjizi. Neke države članice su jednakije od drugih. U ovom izvješću viš, više navrata se spominje o mehanizmu za suradnju i provjeru. No koliko sam upoznata, samo dvije države Europske unije e, samo za dvije se države Europske unije taj mehanizam primjenjivao. Povjereniče predsjedavajući, ukoliko želite da sutra glasa za ovo izvješće, onda prije toga sve države članice trebaju biti e, podvrgnute ovom mehanizmu suradnje i provjere. Stavite to na aktivirajte to u svojoj zemlji jer u suprotnom to neće biti jednako načela mogu biti dobra ali postupak mi, e, mi se čini zabrinjavajućim tko će biti čuvar demokracije u europskoj uniji čitajući ovo izvješće, stekao sam dojam da nas se zastrašuje time što bismo mogli ostati kratkih rukava i praznih džepova. Evo primjera. Kaže se da je komisija ta koja treba provjeriti da li dolazi do generaliziranih deficijencija temeljem svih raspoloživih izbora. Što to znači? Kakvi su to smisleni, kakvi su to raspoloživi izvori, da li se tu radi o izvorima informacija i medija, nevladnih organizacija, dobro namjernih, blagonaklonih izvora iz drugih zemalja. Pa predsjedniče, moramo biti jako pažljivi kada glasamo takve stvari. Hvala. Najviše hvala. Molim vas da se držite vremena koje vam je dodijeljeno kako bismo svima mogli pružiti priliku da se očituju. Gospodin Marijas sljedeći, imate jedan minut. Najviše hvala predsjedniče. Članak sedmi štiti vladavinu prava i vrijednosti Europske unije. No, članak sedmi nalazi se unutar okvira samog temeljnog, samog sporazuma. Drugim riječima, provedba članka sedam mora se držati ovlasti Europske unije. Dakle, članak sedmi funkcionira samo tamo gdje Europska unija ima nadležnost. Naravno da se želimo boriti protiv prijevare i, neučinkovitosti, no da li to znači da trebamo eksploatirati članak 7. koristiti ga kao politički alat da bismo se uplitali u unutarnje poslove država članica, a to bi bila neokolonijalna politika, onda isto tako morate imati na umu da kada je trojka radila ono što je radila, mi smo došli pred Evropski parlament i osudili to, ali nitko ne može zamisliti, nije mogao zamisliti da su oni gazili vladavinu prava. Rečeno nam je čak i da je bailout bio protiv temeljnih prava, ali opet bio savršeno e, legalan i e, prave, e, i zakonski dakle, prihvatljiv. Hvala. Gospođa Maletić, jedan minut. ljudskog dostojanstva eu vrijednosti vladavine prava demokracije nema alternativu i ne mogu se složiti da je to pitanje zaštite financijskih interesa eu i proračuna. to je pitanje zaštite eu u cjelini daleko iznad samih financijskih interesa mjere koje poduzimamo ne mogu biti vezane uz sredstva koje pojedina država članica koristi jer to bi značilo da za isto nepoštivanje ljudskih prava ili nefunkcioniranje sudstva na primjer kažnjavamo više u državama koje koriste više sredstava iz eu a manje u državama koje koriste manje sredstava iz eu proračuna iako su kolege izvjestitelji značajno unaprijedili prijedlog komisije koji je bio poprilično neprovediv u praksi ovu regulativu treba još doraditi i osigurati jedinstvenu primjenu u svim državama članicama neovisno o novcu. Najpša hvala, gospodin Popis, sljedeći popa, zadnji je govornik sa popisa, s popisa. Najpša hvala predsjedavajući, povjereniče, dragi kolegi, proračun Europske unije krajnje je važan za sve države europljane jer podržava ekonomski i socijalni razvoj država članica Europske unije. Ja dolazim iz zemlje u kojoj su europski fondovi dali veliki doprinos gospodarskom razvoju, stvorila brojna radna mjesta, omogućila modernizaciju infrastruktura ili zdravstva. Svi mi želimo da europski fondovi budu na najbolji mogući način upotrebljeni i u interesu europljana. Iz tog razloga imamo institucije koje nadziru korištenje europskih sredstava. Europski proračun kontroliraju europske institucije i institucije svih država članica. No, stvaranje političkih kriterija i sankcije to je rizičan potez. Naime, treba izbjeći situaciju u kojoj bi neka država članica postala žrtvom političkih igara. Dakle, ovo se treba biti utemeljeno na pravednim, jednakim kriterijima koja ne omogućavaju nikakvu sumnju, ali predsjedavajući je prekinuo. Dakle, prekidamo se slobodnim javljanjem za riječ. U ime komisije predajem riječ gospodinu Ettingeru. Predsjedniče, uvaženi dame i gospodo, Pažljivo smo pratili e, sve što je rečeno, ocijenit ćemo to i u daljem postupku. Nadamo se e, što je povoljnijem e, daljem razvoju našeg prijedloga. On je temelj, ali nije rezultatak, rezultat konačni. No vidim iz brojnih javljanja za riječ spremnost da se načelno prati prijedlog komisije i da se poduzmu određene poboljšanje i izmjene. Naravno, mora biti jasno da ako se od zemalja članica traži pravna, poštivanje pravne države, onda i europska razina mora biti u potpunosti predana pravnoj e, državi ili vladavini prava i tu ne može biti nikakvih drugih e, in partijskih ili drugih interesa. Zato smo unaprijed e, utvrdili kako mi moramo raditi i kako možemo i moramo sačuvati objektivnost i kako e, uzeti u obzir informacije trećih e, strana, sudova i tako dalje. A također saslušati dotičnu zemlju članicu je također u odgovarajućem slučaju propis. A komisija nije jedina odgovorna za to, nego i vijeće i parlament igraju važnu ulogu. E, vijeće može također odbiti prijedloge komisije i a kada bi došlo do određene odluke, ona mora biti pravno utemeljena i provediva. A ako bi se zemlja članica protiv koje je donesena odluka smatrala da postupak nije bio pošten prema njoj, može pokrenuti postupak protiv. Zato ćemo sljedeće godine dobiti neke važne odluke suda koje će utjecati na daljnji razvoj prakse u tom pogledu. Zahvaljujem još jednom na ovim intenzivnim intenzivnoj suradnji sa vijećem i komisijom u ovom pogledu. Zahvaljujem. Zahvaljujem. A sada možemo preći na izvjestiteljicu, gospođu Garda Zabal Rubijal. Dvije minute, izvolite. Puno hvala gospodine predsjedniče. Biti ću kratka. Mi smo već puno raspravljali danas o ovoj temi i slažem se u potpunosti sa povjerenikom. Dakle, ja sam vrlo pozorno pratila ovu raspravu i shvaćam ove sumnje koje su iznijete u okviru rasprave koje su legitimne i moramo dalje raditi na tome da postignemo sporazum sa rumunjskim predsjedništvom odnosno pod rumunjskim predsjedništvom i želim vam još jedan puta zahvaliti na suradnji. Mi smo e, krenuli sa dosta udaljenim e, stajalištima i dosta smo dobro surađivali i uspjeli smo se zbližiti. Zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni, izvjestitelju iz odbora za proračun. Hvala i Europskoj komisiji, ali i povjereniku Oettingeru i njegovim službama jer svi su doista vrlo stručno surađivali na ovome dosjeu i nadam se da je ovo što smo postigli zadnjih nekoliko mjeseci da će se to onda doista sutra i usvojiti kroz glasovanje u ovome domu kako bismo potom mogli započeti pod rumunjskim predsjedništvom pregovarati i poboljšati tekst. Puno hvala. A sada riječ ima gospodin Sarvama koji je bio suizvjestitelj. Izvolite. Hvala svima na intervencijama. Pažljivo sam e, naravno saslušao. Ali dopustite da možda krenem jednim neuobičajenim redoslijedom, pa prvo zahvalim, a onda kažem nekoliko završnih riječi. Dakle, oni kojima još nisam zahvalio, sada zahvaljujem, to je komisija svakako, e, povjerenici i drugima koji su tu radili, izvjestiteljima u sjeni, a posebno tajništu i mudrim ljudima i odboru za proračun i proračunski nadzor. Te predzadnja stvar je sljedeća. Posebice želim zahvaliti onima koji su bili konstruktivni. Možda nisu o izravno prihvatili prijedlog ili konačno, konačno izreći, ali bi su bili konstruktivni, imali su neke rezerve i neke ideje za nadolazeći trijalog. Te posljednja stvar koju želim reći. <laughs> Doista sam duboko deprimirana. Razlog za to je zato što je to način na koji funkcionira e, politika. Čuli smo toliko javljanja za riječ e, Eh, od strane ljudi koji su bili toliko nepošteni i uglavnom su govorili svojim nacionalnim publikama, moram to reći. I posljednje tri i pola godine eh, svjedoci smo tragične farse konsekvence i posljedica i tog tragičnih posljedica koje politika može imati za jednu veliku naciju i za cijelu Europsku uniju. A znadete nam o čemu govorim. I to, nažalost, je ono što politika isto jest ponekad. Pa pokušamo doista iskreno raditi na boljoj Europi. Zahvaljujem. A time smo završili ovu raspravu. Sutra će biti glasovanje. Sada nastavljamo sa idućom točkom dnevnog reda a to je izvješće gospodina Gigolda o uspostavi programa Fiskalis za suradnju u području oporezivanja. U ime izvjestitelja će govoriti gospodina Scott e, će govoriti gospođa Scott Kato, izvolite. Predsjedniče povjerenča Oettinger, e, uvaženi kolege, borba protiv izbjegavanja poreza E, porezne prijevare i financijskog kriminala ne može se učinkovito voditi na razini za pojedinih e, država zbog svoje prekogranične prirode. Stoga veća suradnja i istinski europski odgovor na izbjegavanje poreza je ono što je nužno. Nažalost, u vijeću vlade EU blokiraju ključne zakonodavne akte koji bi mogli osigurati fer konkurenciju na zajedničkom tržištu, kao i E, natjerati velike korporacije i bogate pojedince da plate svoj dio. Porez na transparentnost u izvještavanju po zemljama do zajedničke porezne osnovice i digitalnog poreza. Jučer je komisija iznijela prijedlog da se pređe sa jednoglasnosti na kvalificiranu većinu kako bi ovaj parlament je također dobio i e, pitanje, mogućnost suodlučivanja, pravo suodlučivanja po e, pitanju poreznih pitanja. Mislim da je komisija izabrala krivi dokument za postizanje toga Naime, e, Zbog e, klauzule o koja traži jednoglasnost, to neće biti to nije moguće, trebalo je koristiti članak 1.1.6, ali nije kriva komisija, nego zemlje članice koje zavlače sa ključnim